ranije nego, nego što smo to predvidjeli preći na izvješće gospođe Gardini što se tiče mehanizma civilne zaštite Unije mogu zamoliti gospođu Gardini kao izvjestiteljicu da nam izloži e, svoje uvodno izlaganje u razvoju četiri minute. Grazie, signor Hvala gospodine predsjedavajući. Vjerujem da je danas velik dan za sve one koji su naporno radili na ovome dokumentu. Radi se o doista dirljivom iskustvu s obzirom na dugo razdoblje pregovora. To je dovelo do razrade mehanizma civilne zaštite Unije. To je korak prema sigurnijoj Europi i prema svijetu koji je sigurniji. Dopustite mi da zahvalim parlamentu u cjelini. Kao i svakom pojedinom kolegi, svim kolegama koji su od početka radili na ovome. Parlament je još jedan put pokazao da je to institucija koja doista sluša ljude i ono što ih brine. I ponekad se to ne doživljava kao nešto što je nužno pozitivno. U svakom slučaju veliki broj stanovnika ne voli Uniju i njezine institucije, ali ovo je jedno od područja gdje možemo pokazati da Europa nije nešto što je udaljeno od njih, već postoji radi njih koje je prijateljski nastrojeno i koje brani europske vrijednosti. Ovo je važno pozitivno poglavlje koje potvrđuje solidarnost koja je dio Europske unije. Ovo je mehanizam koji mijenja cjelokupni mentalitet i pristup civilnoj zaštiti. Radi se o vrlo korisnom instrumentu. Građanima poručujemo da je Europa uz njih i da će Europa pružiti pomoć i isto tako omogućiti dijalog, komunikaciju među ljudima. Mislim da parlament ima čvrsto stajalište o ovom pitanju i da ga vrijedi braniti i dodatno osnažiti. Bitno je da tome damo potporu. Hvala povjerenici na povjerenju i predanom radu. U određenim trenucima situacija je bila vrlo problematična. Dogodile su se katastrofe i ona je doista bila prisutna u tim situacijama i pružila je pomoć zajednicama i pogođenim obiteljima. E, takvi događaji sve su češći i sve e, ozbiljniji. Mislim da osjećaj i ljudskost je upravo ono što možemo pokazati pomoću ovog programa. Uvedeno je novo poglavlje o prevenciji. Prevencija je važno područje jer je bitno spriječiti da se stvari dogode kako ne bismo nakon toga morali e, pružati pomoć nakon što se stvari dogode. Puno toga možemo napraviti da spriječimo e, događaje ili da ublažimo njihovu pojavu treba razviti kulturu rizika, odnosno ocjene rizika. E, sve to dio učinkovitog programa. Također nam je potreban zajednički fond e, zajedničkih iznosa, odnosno sredstava koje će biti dostupni svima. Vrijeme mi ne dozvoljava da ponovim e, sve što bih htjela, ali u svakom slučaju trebamo e, omogućiti državama članicama da se e, ne boje, jer ovo je mehanizam koji omogućuje solidarnost. Hvala svima koji su dali svoj doprinos i um, željno iščekujem komentare komisije. Hvala gospođo Đardini, gospođa Georgijeva, predsjednica komisije. Hvala gospodine predsjedavajući. Na početku bih htjela zahvaliti gospođi Gardini kao i svim europskim zastupnicima koji su neumorno tijekom godina radili kako bi napravili zakonodavni akt o kojem danas raspravljamo. Vi ćete odlučivati o pruženju bolje zaštite našim građanima i našim gospodarstvima s obzirom na jasan trend sve češćih katastrofa. Radi se o našoj sposobnosti da pružimo bolju zaštitu žrtvama katastrofa širom svijeta. Svjesni smo da u posljednjim desetljećima smo svjedočili vrlo jasnom povećanju broja i ozbiljnosti katastrofa u Europi. Sto tisuća naših građana izgubilo je život u posljednjih deset godina zbog um, to, toplinskih valova, poplava i zimskih oluja. To je nešto što je također pogodilo naša gospodarstva više od 150 milijardi eura je kumulativna šteta za naše, naša gospodarstvo. Samo u protekle tri godine, po prvi put u ljudskoj povijesti, iznos štete iznosi više od 100 milijardi dolara godišnje, a znamo da je to samo dio troška jer odražava, odražava samo e, osiguranu štetu, a ne sveukupnu štetu ovdje u Europi ovo ljeto poplave u središnjoj Europi iznosile su 12 milijardi eura. U Njemačkoj je to rekordna šteta. Dakle, nemamo više niti dana za gubljenje u ovom prijedlogu radimo korak naprijed kako bismo stvorili jedan čvrsti mehanizam borbe protiv katastrofa koji se usredotočava na pripremljenost i prevenciju koji osigurava te ko osigurava koordinirani odgovor. Po prvi puta u europskoj povijesti naše države članice prihvaćaju pravnu obvezu u području pripremljenosti i prevencije. Napravili smo dobrovoljni fond sredstava i e, stručnjaka koji će se aktivirati u slučaju katastrofe u nekoj od naših država članica ili drugdje u svijetu. Ovo je nešto na što je pozivao Europski parlament, to sam čula puno puta a to je poziv da Europa djeluje kao jedan organizam u slučaju katastrofa. Ovaj mehanizam je nešto što će zahvaljujući ovom zakonodavnom aktu postati stvarnost. Koristili smo pristup od ozdola prema gore koji se temelji na dobrovoljnom doprinosu država članica tome zajedničkom fondu i pritom se poštuje načelo subsidijarnosti. Na kraju bih htjela reći da samo prije nekoliko tjedana na Filipinima sam vlastitim očima vidjela što znači kada, što se događa kada Europa djeluje kao jedno tijelo i doista sam, sam ponosna na to. U budućnošću će provedba ovog zakonodavstva zahtijevati vašu potporu i doista računam na nju. Hvala. Hvala vam, gospođo povjerenice Georgijeva. Sada slijede izvjestitelji. Kolega Pašku nije ovdje, stoga je sljedeći govornik gospođa Štrifla. <clears throat> Hvala gospodine predsjedavajući, dragi kolege. Prijedlog o odluci o mehanizmu civilne zaštite Unije doista osnažuje sadašnji sustav suradnje Europske unije i omogućuje efikasniju i bržu reakciju u slučaju katastrofa. Također osigurava bolju pripremljenost većina takvih intervencija Europske unije se događa e, izvan Europe, pogotovo e, u zemljama u razvoju gdje je broj takvih katastrofa e, nerazmjerno veći. Ovaj mehanizam civilne zaštite predviđa samo 70, odnosno intervencija unutar Europe i 30 izvan Europe. Mislim da to ne odgovara stvarnosti i našoj stvarnosti da spriječimo katastrofe u zemljama u razvoju. Hvala na pozornosti. Hvala kolegice Štrifla. Sljedeći govornik gospodin Štaflakakis. Hvala gospodine predsjedavajući. Mehanizam civilne zaštite doista daje Europskoj uniji dodanu vrijednost, odnosno osigurava veću solidarnost među narodima. primjerice e, u e, potresu u Akvili u Italiji, to se pokazalo, ili primjerice e, prilikom tajfuna na Filipinima. Sasvim je sigurno da je bolje spriječiti nego liječiti. Kad je riječ o troškovima, isto je tako jeftinije spriječiti nego kasnije reagirati. To je nešto što treba imati na umu kada govorimo o ovom prijedlogu. Europski parlament priznaje napore za racionalizacijom pomoći koja se pruža. Bitno je osigurati koordinaciju i suradnju. Hvala na pozornosti. Hvala lijepa, kolega stavrakakis Drage dame i gospodo, počeli smo dosta rano i stoga bih sada, budući da svi izvjestitelji nisu još ovdje, predložio sljedeće. Gospodin Pašku je sada ovdje. Želite li još govoriti kao izvjestitelj? Da, izvolite. Mehanizam e, civilne zaštite ima za cilj povećanje solidarnosti Europske unije i omogućuje da Europska unija odgovori na različite krize. Izvješće e, podržava opći e, pristup ovom mehanizmu i zapravo se ad hoc sustav pretvara u planirani mehanizam a ne narušava primarnu odgovornost država članica u ovom području. E, stavlja se veći naglasak na prevenciju i pripremljenost i također se naglašava važnost kriznog planiranja. Treba osigurati e, dosljednost, odnosno usklađenost s odredbama o solidarnosti. Ono što je jako važno u mišljenju AFETA je potreba postizanja odgovarajuće ravnoteže između brzog odgovaranja i realizacije vanjskih odnosa Europske unije. E, potpora povjerenice u tom kontekstu je vrlo važna. Hvala lijepa kolega Pašku. Kolega Vlašak nije ovdje. I stoga smo završili sa izlaganjem u ime odbora. Sada sedi govornici u ime klubova zastupnika, kao prvo kolega Zebra na dvije minute. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Što se tiče ovog mehanizma za civilnu zaštitu, mislim da se na tom primjeru dobro vidi, to građani mogu dobro raspoznati dodatnu vrijednost Europske unije, jer uvijek kada dolazi do kriza nam je potrebna pomoć i mislim da Europska unija ovdje može dobiti stvarno lice i mora biti mogućnosti pomoći u suradnji sa državama članicama. Za nas je bilo jako bitno u našem odboru da ostavimo nadležnost prije svega na državama članicama kada dođe do e, neke katastrofe prirodne ili katastrofe pozrokovane čovjeku na njihovom području. No mislim da unatoč ono što uvijek e, postoje i situacije gdje imamo šire razmjere i gdje je bitno da budemo složni. Tu smo već imali neka iskustva u Europi što se tiče te suradnje, te bolje koordinacije i mislim da možemo sada nadograditi na tim iskustvima. Bitno je učiniti sljedeći korak, bitno je i konkretno staviti financijska sredstva na raspolaganje, to smo sada napravili. Imamo više od 300 milijuna eura koje smo zapravo sada dodijelili, a ova raspodjela 70% unutar Europe, 30% za, za katastrofe izvan Europe, mislim da je to dosta smislena podjela. Također je bitno da naučimo iz iskustva koje smo smo prikupili do sada i tu se pokazalo da postoji velika dodatna vrijednost ako Europa može brzo pomoći i isto tako i ako pojedine države članice mogu sa vlastitim snagama se priključiti tom e, postupku. Ovaj sustav, ovi obrazci koje smo uspostavili imaju smisla zato što države članice mogu reći ovo je moje područje znanja, iskustva i tu ja mogu doprinijeti, a zatim se koordinacija odvija na centralan način na europskoj razini. Ono što je bitno je da države članice mogu same odlučiti hoće li stvarno primijeniti ove obrazce i mislim da to isto tako ublažava sve prigovore koje bi neko mogao imati što se tiče subsidijarnosti. Mislim da je to jedan logičan korak koji smo učinili na ovom području i nadam se da će ovaj mehanizam dobro funkcionirati. Prvo iskustvo smo već sada imali na temelju katastrofe sa tajfunom na Filipinima. Hvala vam. Hvala vam. Sljedeći Govornik je gospođa Eštrela u ime Kluba zastupnika socijalista i demokrata. Gospođo predsjedavajuća, najprije želim zahvaliti Europskoj komisiji, Irskom i Litavskom predsjedništvu kao i izvjestiteljici. Oni su radili na tome da se postigne dogovor kako bismo od siječnja mogli već imati novo zakonodavstvo. Učestalost prirodnih katastrofa je sve veća. Prosječna šteta je 0,25% svjetskog BDP-a u posljednjih 20 godina, čitav niz prirodnih katastrofa. U Europi uzrokovala oko 90 tisuća žrtava i 29 milijuna ljudi je protjerano i bilo je šteta u iznosu od 211 milijardi eura. Naravno, svi se sjećamo što se dogodilo nedavno na Filipinima. Dakle, učestalost i sve veći intenzitet ovih katastrofa djelomično je posljedica klimatskih promjena, što znači da e, naš prioritet mora biti politika prevencije. Ugovor iz Lisabona uključuje i klauzulu o solidarnosti kojom se utvrđuje nadležnost država članica da e, u slučaju e, nepogode moraju jedna druga, drugima pružati pomoć. To se odnosi e, na situaciju na teritoriju Europske unije i izvan nje. Dogovor postignut s vijećem je bitno drugačiji od ambicioznijeg e, prijedloga Europske komisije. Isto tako je bitno izmijenjen u odnosu na prijedlog odbora za zaštitu okoliša Europskog parlamenta. Dakle, to je dogovor koji je bio moguć, nije bilo dovoljno vremena i bilo je različitih mišljenja. Pregovori su bili zahtjevni, tako da smo na kraju dobili prijedlog koji nije ambiciozan. Međutim, prevencije je bolje spriječiti nego liječiti ako ništa drugo zato što je prevencija učinkovitija i jeftinija. Moramo osigurati koordinaciju rada i učinkovitost odgovora Europske unije u slučaju katastrofa. Hvala. Rebecca Taylor u ime kluba zastupnika ALDE. Mehanizam civilne zaštite Europske unije ima za svrhu koordinirati odgovor e, u slučaju prirodnih katastrofa od država članica kada se dogodi požar, poplava ili potres u nekoj državi članici mora postaviti zahtjev za pomoć Europskom centru za intervencije i do sada e, na sreću u Velikoj Britaniji nismo imali potrebu za takvom pomoći, međutim mi smo istražili mogućnost e, korištenja e, tog mehanizma u budućnosti. Nedavni vremenski obrazci i povećane poplave i u mojoj regiji ukazuju na to da ćemo možda morati zatražiti pomoć. Jedan grad u e, mojoj izbornoj jedinici je nedavno bio pogođen poplavom. E, mi vidimo vrijednost uloge koordinacije u okviru mehanizma civilne zaštite. To omogućuje sprječavanje kaosa na terenu kada ljudi pokušavaju u isto vrijeme raditi različite stvari. Mislim da e, tu treba uključiti i ojačano e, planiranje i mislim da će to omogućiti bolje korištenje europskih resursa. Pojavio se čitav niz problema, no u pregovorima smo ih uspjeli izbjeći i koncentrirali smo se e, na financiranje tamo gdje se dogodi moralni problem Moramo se pobrinuti da države članice mogu se povući iz tih e, e, dobrovoljnih fondova ukoliko se same pogođene nekom katastrofom. Mi ćemo rado glasovati za ovaj zakonodavni prijedlog. Hvala. U ime zelenih. Hyvät kollegat, Hvala, zahvaljujem Elizabeti Gardini na izvrsnom radu kao i ostalim zastupnicima koji su bili uključeni u pregovore. Ovaj mehanizam civilne zaštite bitno poboljšava već postojeću suradnju, bit će više sredstava i više će se pozornosti posvetiti pripremi i planiranju u slučaju nepogode. To je sastavni dio priprema za neke nepogode, naime neki zahtjevi za odštetu od osiguravateljskih kuća su se povećali. Šumski požari zbog vrućine nažalost su učestale pojave. Primjerice, bilo je nekoliko oluja na sjeveru Europe e, koje su dovele do gubitka ljudskih života. Zahvaljujući dobroj pripremi za ovakve situacije, gubitak života i ekonomski gubici mogu se izbjeći i spriječiti. Isto tako moramo definirati e, bolje rizike povezane e, sa ovim situacijama i spriječiti ih. To je posebno bitno u kemijskoj industriji i rudarstvu. Emisije e, naravno i nepogode ne poznaju državne granice nego prelaze granice. Mi se svi sjećamo što se dogodilo u Mađarskoj u jednom e, postrojenju za proizvodnju aluminija gdje je došlo do štetnih emisija. To se može spriječiti i moglo se spriječiti da su se inspekcije bolje odradile. Prevencija velikih e, nepogoda nije samo u nadležnosti službi za spašavanje. E, potrebne su nam i druge mjere. A po to Hvala. Ana Rosbach. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo je vrlo bitno za e, hitne situacije u slučaju nepogoda u Europskoj uniji. Prekogranične katastrofe zahtijevaju prekogranični odgovor. To je područje u kojemu trebamo suradnju na razini Europske unije. Ja dolazim iz regije koja je pogođena e, olujama. Međutim, dolazim iz države članice koja kao i neke druge države članice već ima bilateralne sporazume u svrhu razmjene opreme i znanja u području sprečavanja katastrofa sa susjednim zemljama. Civilna zaštita je u nadležnosti država članica. Sustavi se razlikuju od jedne do druge države članice, a i potrebe se razlikuju ovisno o državi članici. Problem je da ovaj prijedlog koji bi trebao udvostručiti proračunska sredstva u sljedećoj e, godini nije prihvatljiv. Stemmer forslag ikke helt i To je previše Javni, javna sredstva su na niskoj razini i države članice bi trebale biti u mogućnosti da se same snađu bez tog povećanja sredstava, ali zahvaljujem povjerenici na uloženom trudu. Hvala, kolegice Rozbah, kolegica Susa. Hvala. Smatram da ovaj tekst dovodi do nekih očekivanja u području prevencije. Nismo išli onako daleko kao što se očekivalo. Očito je da ovaj sporazum ima neke pozitivne aspekte budući da proširuje područje civilne zaštite. Dakle, ne radi se samo o e, nepogodama koje se tiču ljudi, nego i baštine i pritom se poštuje načelo solidarnosti. To znači da na zahtjev neke države članice postoji mogućnost primjene tog mehanizma. Drugim riječima nije to mehanizam koji će omogućiti prevenciju e, koja bi bila protivna želji neke države članice. To može biti instrument solidarnosti koji će nam biti važan. Mi vidimo e, veliki porast takozvanih prirodnih katastrofa koje su prvenstveno povezane sa klimatskim promjenama a kapitalizam je postao predatorski sustav za ljude i kada se suočavamo sa takvim katastrofama bitno je da se može hitno i učinkovito odgovoriti u odnosu na one koji su pogođeni tim katastrofama. U tom smislu mislim da je ovaj sporazum korak prema naprijed. Nadamo se da neće postojati nikakva namjera da se ovaj mehanizam koristi u vojne svrhe, no htjela bih još jedanput ponoviti da smo postigli više nego što se očekivalo u smislu prevencije. Kolega Paška. Hvala. Uvaženi zastupnici, ovaj novi mehanizam civilne zaštite u Uniji obuhvaća dva zakonodavna akta i donosi pojednostavljenje odredbi te ubrzanje pružanja pomoći. Uzevši u obzir činjenicu da imamo sve više katastrofa s kojima smo suočeni, bit će dobro da Unija može na koordiniran i brži način e, djelovati. Treba reagirati što prije i učinkovitije na određene situacije i za to nam je potrebna i određena služba, određeni instrument, a isto tako moramo se pominuti da naša pomoć, europska pomoć bude samo komplementarna i da prije svega se oslanja na lokalne i regionalne službe koji su zapravo oni koji žive cijelo vrijeme u tim uvjetima. To treba uzeti u obzir kod našeg rada. Hvala vam. Hvala kolega Obermajer, sljedeći govornik. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavateljice. Zaštita od katastrofa je prije svega nacionalne naravi i stoga mi je drago što se isključila nadležnost ostavlja na državama članicama i što se samo želi postići bolja koordinacija financijskih sredstava. Isto tako je bitno što se stavlja naglasak na prevenciju, dakle spriječiti, a ne bolje spriječiti nego liječiti, i što imamo učinkovitu razmjenu iskustava i znanja u okviru tog e, mehanizma i to treba pozdraviti. To je način koji bih ja više htio promovirati u EU, dakle da se više uči primjerom, a ne da se osoba prisiljava na nešto. Isto tako trebamo moći pokriti e, više zabrinutosti, na primjer moramo se pobrinuti da nacionalne službe e, osiguraju odgovarajuće resurse i osoblje, načelo poolinga, načelo da možemo uz niže cijene koristiti učinkovitije instrumente, to pozdravljam. Nadam se doduše da ćemo taj instrument moći koristiti što rijeđe moguće. Hvala vam. Sljedeći govornik gospođa Grušnjete. Hvala vam. Istina je da se prirodne katastrofe sve češće javljaju na globalnoj sceni i da će toga biti još i više u idućih godina. To su katastrofe koje su ili prirodne ili su prouzročene od, čovjeka, a donose veliku štetu. U Hrvatskoj mislimo da ima 15 tisuća osoba koji su do sada poginuli od strane prirodnih katastrofa. Ovaj europski mehanizam civilne zaštite treba hitno pojednostaviti, to smo sada i učiniti, učinili. Imamo sada mogućnost koristiti mehanizam koji će biti brži, jer suočeni sa takvim katastrofama Europska unija nema vremena improvizirati. A eh, ovaj prethodni prijedlog je bio dosta nerazumljiv treba ostaviti odgovornost na državama članicama i stvarno pozdravljam to. Od 2006. godine od izvješća gospodina Barnijera smo čekali dugi niz godina prije nego što smo dobili ovako ambiciozan prijedlog. Da, htjeli smo donijeti ovo, htjeli smo imati stvarni europski instrument za suočavanje s krizama. Bitno je isto tako da imamo ovu mogućnost ujedinavanja financijskih sredstava. To je način na koji Europska unija može stvarno donijeti određenu dodatnu vrijednost i bitno je da za ovaj mehanizam civilne zaštite imamo širu podršku europskih e, građana jer 80% građana smatra da bi bilo učinkovitije kada bi države članice zajedno se obračunali katastrofama nego kada to učini država članica sama i ovo će stvarno ići na korist naših građana. Hvala vam sljedeći gospodin Weigl. Gospođo predsjedateljice, uvažena povedenice, dragi zastupnici, ovaj prijedlog pokazuje isto tako da smo mogli naučiti od žalosnih iskustva koje smo doživjeli. Mi Mađari smo imali katastrofu sa popla sa poplavom e, crvenog mulja. To je bila jedna od najvećih e, e, katastrofa što se tiče okoliša kod nas, a zatim imamo i primjer u Rumunskoj, u rudniku zlata, a poslije se toga smo sjetili mi u Mađarskoj. Radi se o tome da uklonimo nedostatke, radi se o tome da država članica, države članice obavijeste komisiju koji kapaciteti im stoje na raspolaganju i na taj način se može bolje koordinirati njihovo djelovanje. Mislim da je bitno da se uspostavi e, centar za upravljanje kriznim situacijama, ali isto tako trebamo se pitati što radimo kada dođe do industrijskih e, katastrofa. Ovi fondovi koji služe tim katastrofama nisu dostatni trenutno. Hvala vam. Hvala vam. Mehanizam civilne zaštite Unije znači zapravo novac za civilnu zaštitu, ali Europska unija nema novac, taj novac pripada državama članicama. Ono što vi radite jest e, vi uzimate novac od država članice, zatim ga vraćate u drugačijem obliku, u obliku europskog novca. Dakle, uzimate s jednom rukom, a vraćate s drugom, jer to je zapravo samo očajan način da europske građane pokušate približiti Europske unije, da oni zavole Europsku uniju u trenutku kada je popularnost Europske unije e, na dnu. Zašto ne bismo stvarno pomogli osobama koji su pogođeni katastrofama. Imamo požare, poplave i vidjeli smo to nedavno na Filipinima. To su katastrofe koje uništavaju države. No, mi sada moramo 600 milijuna eura ustupiti, moramo ustupiti brodove, helikoptere. Ujedno kraljevstvo je pružilo već do sada više milijuna funti za suočavanje sa kriznim situacijama. A ono što nam ne treba je da vi taj novac koristite u propagandne svrhe. Hvala vam gospodine Natel. Gospodin kolega Sojanov nije trenutno u dvorani, stoga je sljedeći govornik gospodin Schnellhardt. Hvala vam gospođo predsjedateljice, dame i gospodo. Uvijek je bilo prirodnih katastrofa i u budućnosti će ih isto tako biti. Moje biračko tijelo je ovo ljeto bilo pogođeno od najveće katastrofe e, što se tiče poplava e, koju smo ikad zabilježili. I stoga mislim da je bitno da je ovdje na dijelu europska solidarnost i da djeluju različitim oblicima. Mislim da su ove postojeća pravila dobra mogućnost za postizanje veće učinkovitosti što se tiče našeg djelovanja. Prije svega, a to su pokazali razvoj u proteklih nekoliko mjeseci, imamo ovdje potrebu da uklonimo manjke. I stoga nam je jako drago što će se stvoriti ovaj e, centar za civilnu zaštitu, jer tu postoji još nedostatak e, suradnje među državama članicama. To treba poboljšati. Mi smo to doživjeli na temelju ove e, poplave, jer ako se iskoriste svi instrumenti tamo gdje prvotno dođe do poplava, onda na područjima koji su kasnije uz rijeku može se smanjiti znatno e, djelovanje od poplave. Ako se ovdje koriste financijska sredstva za sprečavanje poplave ili za uklanjanje njihovih posljedica, to je dobar pristup, no ipak ostaje jedan problem. Koliko je trajalo dok smo zaprimili novac nakon katastrofe? Taj vremenski raskonak je prevelik i kada vidim koliko moje općine pate od toga što novac još nije stigao, što se on ne može još primijeniti, onda moram reći da moramo eh, raditi ovdje na brži i na učinkovitiji način, mora nam je mora biti bolja koordinacija, ne smijemo ruinirati eh, lokalne eh, službe zbog birokracije. Hvala vam. Sarbu. Tajfun koji je doveo do ovih katastrofalnih e, posljedica na Filipinima je tragični primjer klimatskih promjena. Ekstremni vremenski uvjeti će dovesti do sve većeg broja takvih situacija i e, do velikih razaranja. Sigurno je da će takvih fenomena biti više, ali mi ne znamo kada će točno doći do njih i zbog toga je bitno na njih se pripremiti pripremiti se na takve situacije kako bismo mogli brzo, učinkovito djelovati, a mehanizam civilne zaštite Unije će nam pritom pomoći. Pregovor koji smo postigli sa vijećem poboljšava na značajan način trenutni mehanizam, imamo bolju procjenu rizika, imamo Isto tako i postupak osvješćivanja naših građana, imamo poboljšanje operativnih e, kapaciteta. Dakle, tu se ne radi samo o površinskim poboljšanjima, radi se doista o konkretnim, realnim poboljšanjima na, na temelju konsolidacije koji mogu dovesti do spašavanja života. Hvala vam. Imate plavu karticu od kolege Natala koji bi vam htio postaviti pitanje. Prihvaćate li plavu karticu? Gospodin Natal, izvolite.

Uh, Kolegice Borzan, kolega Natal bi vam htio postaviti pitanje. Ne, u redu. Onda ću dati e, riječ kolegici Smolkova, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavateljice. Ovakve katastrofe danas nisu rijetkost, mi ih primjećujemo svakodnevno i vidimo na koji način utječu na život građana. Ja podržavam mu izvješće jer ga smatram dobrim i mislim da će njegov sadržaj doista dovesti do povećanja sigurnosti svih europskih građana u doba krize. Jer sreća sama nije dovoljna treba biti spreman na katastrofe i tako možemo spasiti tisuće života. Pojačana zaštita od katastrofa je bitna i na mnogim područjima dolazi i do okidanja mehanizma za civilnu zaštitu. Sve više vidimo kako države članice pate od takvih katastrofa i stoga se zalažem za to da imamo fleksibilnost kod korištenja financijskih sredstava. Također očekamo od tog mehanizma da će zaštita od katastrofa sve više se zalagati za prevenciju, prevenciju unutar Europske unije država članica, ali i izvan Europske unije. Hvala vam. Hvala vam. Prije nego što pređemo na razlobe za smotrano postavljanje pitanja, želim dati riječ e, kolegi Vlašku u ime odbora regiji. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavateljice povjerenice, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Svi znamo da je promjena ovog prijedloga nešto što će dovesti tako do provedbe mehanizma iz 2007. godine, što se tiče mehanizma CAST e, i drugog mehanizma imamo ćemo sada ujedinjeni mehanizam. Kad smo razmatrali ovaj prijedlog, onda smo vidjeli da je sada doista na vremenu prihvatiti ovaj prijedlog, jer prošle godine je istekao prošli financijski program. Bitno je poboljšati postupak. Bitno je poboljšati postupak od sufinanciranja ovog mehanizma za zaštitu od katastrofa i isto tako trebamo imati e, mogućnost koristiti mehanizam civilne zaštite i kada se radi o katastrofe u trećim zemljama. Također treba smanjiti opterećenje država članica što se tiče administracije. U ime odbora regije još imam prilike reći da je jedan od preduvjeta prevencije katastrofa taj da se on pruža na najnižoj mogućoj razini, dakle na razini regionalnih i lokalnih samouprava. Oni su ti koji najčešće, najbrže mogu naći rješenje. Hvala vam gospodine Vlašak. Sada imam dva govornika pod e, spontanim javljanjem za riječ. Prvi je kolega Matula. Matula, izvolite. Gospođo povjerenice, gospođo predsjedavateljice, mislim da je uloga lokalnih i regionalnih vlasti vrlo važna u odgovaranju na hitne situacije i civilnu zaštitu. Istovremeno, granične regije trebaju unaprijediti svoju suradnju za potrebe zajedničkih intervencija. Uniformizacija smjernica između različitih mehanizama unutar ovog mehanizma će ubrzati odgovaranje na ovakve katastrofe te omogućiti zajedničku intervenciju. Također će povećati mobilnost stvaranjem alternativnih prometnih e, pravaca. To će također ubrzati, omogućiti brži odgovor, pogotovo za područja koja su e, teže dostupna. Pomoć volontera na samoj lokaciji, pogotovo u gusto naseljenim područjima, pokazala se vrlo učinkovitom i postoje timovi volontera koji rade zajedno sa stručnjacima i na taj način povećavaju mogućnost intervencije. Hvala na odličnom radu. Hvala, gospođa, gospodin Ferajro. E, gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice. E, mi gradimo krov, a kuća još nema temelja. Prevencija je bitna kod katastrofa. Komisija je to priznala u svo, svome prijedlogu, a isto tako u svojoj rezoluciji iz 2010. godine to je prihvatio i parlament. Međutim, e, komisija nije u svom izvješću pokazala da je sposobna provesti sve preporuke iz ove rezolucije. Bitno je uspostaviti jedan odgovarajući okvir za financiranje i prevenciju ovih e, katastrofa. Treba ispraviti situacije koje su rizične u području e, šuma, obale, hidroloških područja, naseljenih područja, primjerica primjerice koja su posebno e, osjetljiva i podložna katastrofama. U tom smislu ne radimo ništa, ne radimo ništa u ovom e, donjem smjeru. Mislim da treba biti puno e, suptilniji subtilniji gospođa povjerenica. Hvala, puno vam hvala na svim komentarima koje ste iznijeli. Istaknut ću četiri stvari. Prvo, kad je riječ o ovom zakonodavnom aktu, mi smo se vodili voljom građana. Devet od deset europskih građana su nam rekli da žele da se zajedno suočavamo s ovim rastućim trendom katastrofa koje ugražavaju njihove živote i imovinu. Drugo, solidarnost treba pokazati tamo gdje to ima smisla, tamo gdje možemo učiniti više za naše ljude. 90% katastrofa su lokalne katastrofe i tamo mehanizam e, solidarnosti ne može imati izravan učinak. Međutim, 10% katastrofa koje pogađaju naše zemlje ili treće zemlje, u tim slučajevima solidarnost igra veliku ulogu. Ako mali, manji broj ljudi umre to je naravno vrlo važno. Kada naši timovi zajedno prolaze obuku, kada zajedno rade i kada na terenu djeluju zajedno, tada su puno učinkovitiji. Htjela bih naglasiti da također e, podržavamo solidarnost, fonda za solidarnost, zato što smo zajedno radili kako bismo se pobrinuli da se Fond za solidarnost i mehanizam Unije za e, civilnu zaštitu mogu zajedno primjenjivati. Treće, upravo poštujući načelo subsidijarnosti, mi smo se odlučili za pristup od ozdola prema gore, a ne obratno i hvala svima koji su to priznali, rekavši da smo obavili dobar posao zajedno s državama članicama i Europskim parlamentom. I na kraju, i ne manje važno, bitna je troškovna učinkovitost. Bitno je stvoriti kulturu pripremljenosti i prevencije. To je nešto što nam silno treba za budućnost. Zbog klimatskih promjena naša budućnost e, bit će obilježena još većim i težim katastrofama. I isto tako troškovna učinkovitost kroz koordinirani odgovor cjelina, djelovanje kao cjelina je jače nego djelovanje e, pojedinaca. I na kraju, doista me veseli suradnja s parlamentom u provedbi ovog zakonodavnog akta. Trebamo raditi e, zajedno kako bismo unaprijedili ovaj akt za dobrobit naših građana. Hvala gospođo povjerenice, sada predajem riječ gospođi Gardini, našoj izvjestiteljici. Hvala još jedan put, gospođo predsjedavajuća, hvala svim kolegama koji su govorili kao i vama, gospođo povjerenice. Danas govorimo o nečemu što je doista važno, jer solidarnost je u europskom duhu i građani koji danas traže više Europe se slažu s time, a to nije nešto što im uvijek pružamo. Proteklih nekoliko dana u mojoj zemlji, točnije u Veneciji, održano je četverodnevno događanje koje još traje i radi se o europskom događanju e, gdje su uključeni e, timovi iz Italije, Mađarske, Austrije i Ujedinjenog kraljevstva. I to je mehanizam koji već e, funkcionira već u Italiji. Radi se zapravo o zajedničkoj obuci. To funkcionira i može se dodatno unaprijediti. Ne radi se samo o novcu. Možda e, financijska sredstva koja su dodijeljena ovom mehanizmu nisu e, sjajna. Naravno, mi za to možemo potrošiti e, milijarde. Međutim, prevencija je, ne smijemo zaboraviti, puno jeftinija od plaćanja štete od katastrofa. Prošli tjedan u regiji Venecija, Frulija je obilježen važan praznik i Giuseppe Zamberleti je igrao važnu ulogu u tome. Trebamo znati o čemu govorimo. Radi se o zajednici koja odnosno postoje zajednice koje 40 godina nakon katastrofe pokušavaju se oporaviti. Postoji niz ljudi koji su uključeni u to, ali isto tako smo računali da u proteklih deset godina su dobrovoljci, volonteri obavili posao koji bi inače koštao 200 milijuna eura. I to je poanta pripadanja zajednici, taj osjećaj solidarnosti, osjećaj da možete gledati prema budućnosti koja će donijeti povratak u normalan život. To je nešto što želimo poručiti e, sljedećim naraštajima trebamo naglasiti pozitivne stvari u Europi. I ovo je jedno izvješćiran mehanizam koji u tome može pomoći. Stoga glasovanje o ovoj temi može se činiti kao glasovanje o jednoj od tema, ali ovo je nešto što može doista napraviti razliku. E, hvala povjerenice na velikoj strasti koju ste unijeli u ovu temu. Hvala gospođo e, Gardini i Glasovanje o ovom izvješću će biti održano u 11.30 danas. I završavamo sada s radom i nastavljamo s radom kada počne glasovanje.